Ovime proglašavam e, otvorenim nastavak zasjedanja Europskog parlamenta. Poštovane dame i gospodo, drage kolegice i kolege. 22. ožujka bio je crni dan za Belgiju, crni dan za Europu. Zločinci su počinili strašnu seriju terorističkih napada u Briselu. 32 osobe su smrtno stradale, a preko 300 ih je ozlijeđeno, neki od njih teško. To je posljedica ovih strahota koje su počinjene, posljedica neljudskog postupanja. Zločinci su svojim terorističkim napadima izvršili napad na samo srce Europe. To je napad na europske institucije, na grad koji je domaćin brojnih europskih institucija. Grad koji odražava e, dobrodošlicu našeg društva. Ovo je bio napad na nedužne ljude, napad na zračnu luku, napad na metro je napad koji je usmjeren protiv nevinih ljudi, nevinih muškaraca, nevinih žena, nevine djece. Cinična računica ovih terorista bila je da napadnu cijeli Brisel, cijelu Europu, prošire strah u našim srcima. Upravo zato moramo ostati prisebni i ne smijemo općenito sumnjičiti svakog muslimana. Ne smijemo stavljati znak jednakosti između terorista i islama. Moramo se prisjetiti žrtava i pritom moramo biti solidarni i e, solidarno se boriti protiv ovog straha i ne dopustiti da se na nas prošili mržnja napadača. Ne smijemo e, na mržnju uzvraćati mržnjom, na nasilje nasiljem. E, moramo se boriti protiv sve većeg nepovjerenja i to pomoću hrabrosti i sloge a naš cilj mora biti osigurati slobodu svih u našoj demokraciji i braniti je i štititi ljudska prava svih ljudi. Ne smijemo zaboraviti da ljudi na cijelom svijetu skoro svaki dan postaju žrtve džihadista u Afganistanu, u Pakistanu, u Iraku obali Bjelokosti, Turskoj, Tunisu, Egiptu, Siriji, Somaliji, Nigeriji. U svim ovim zemljama u zadnjih nekoliko mjeseci stradali su nevini ljudi, stotine njih. Pali su kao žrtve terorističkih napada a pritom e, ovaj popis nije potpun. Ne smijemo se zavaravati. Ovaj teror je globalne prirode, a zapravo većina žrtava ovih terorističkih napada su muslimani. Ovaj teror je globalni izazov s kojim se nećemo uspjeti uspješno suočiti na nacionalnoj pojedinačnoj razini. Borba protiv terorizma znači da moramo biti ujedinjeni svi mi u Europi i na svijetu. Drage kolegice i kolege, u ime Europskog parlamenta želim ozlijeđenima da se brzo oporave i želim izraziti punu solidarnost eh, sa članovima obitelji nedužno stradalih, eh, onih koji su smrtno stradali i koji su ozlijeđeni. Sa svima njima duboko suosjećamo. Žrtve terora koje su pale u Briselu i drugim mjestima na svijetu nećemo zaboraviti. Ne smijemo ih zaboraviti. I sada vas molim da ustanemo i minutom šutnje odamo počast žrtvama. Hvala vam. Das Protokoll und die angenommenen e, Zapisnik i usvojeni tekstovi sa sjednice od 10. ožujka su na raspolaganju. Imali primjedbi? Ovime se usvaja zapisnik.